ce sera bon, on n'aura pas Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen. Drage kolege i kolegice, poštovane dame i gospodo, mislim da možemo započeti. Čim Keith Sailor nađe mjesto sa svojim električnim autom. Wir hatten ja letztes Mal vereinbart, dass wir nicht Prošli put smo se usuglasili da nećemo sve dokumente printati Wimbani Kamp i samo smo za posebne goste e, dokumente printali. Već smo u malo vremena uštedili mnogo papira. Ti to nisi tražio? Jesi? o oh, da wäre mi jetzt peinlich. <laughs> Ovo je sad nezgodno. Gut. So, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Dnevni red ste dobili, ako nema nikakvih primjedbi, onda možemo usvojiti dnevni red. Peter Van Dalen. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja bih samo htio nešto reći vezano uz dnevni red. Sutra u 12.30 i 12.45 imamo istražni odbor za sigurnost koji će objaviti rezultate svoje istrage vezano uz pad zrakoplova u Ukrajini. Imali smo javno saslušanje prošle godine, gospodine predsjedniče, sa svim uh, relevantnim stručnjacima. I mislim da bismo na sastanku koordinatora kasnije trebali tome posjetiti određeno vrijeme kako bi pred nas mogao doći predsjednik tog istražnog odbora i kako bi nam on mogao predstaviti rezultate iz njegovog izvješća. To možemo napraviti na sastanku u e, studenom, ali ja sam vam to samo htio spomenuti kako bismo naše vremena da to negdje uključimo u naš raspored. Hvala. Aha, dakle to se ne tiče današnjeg dnevnog reda, već dnevnog reda u studenom. Govorit ćemo s koordinatorima, mislim da tu nitko neće biti protiv ali onda ćemo vas o tome i obavijestiti. U redu, onda možemo odobriti zapisnik sa 14. i 15. rujna. Ako ovdje nema nikakvih primjedbi, onda ćemo odobriti taj zapisnik. Nešto ne valja. Onda prelazimo na treću točku dnevnog reda, na lučke usluge. Tu je naš izvjestitelj Knut Fleckenstein, njemu ću sada predati riječ. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Dragi kolege, dragi kolegice, kao prvo hvala vam lijepa. 712 smo amandmana imali, ali ako mojih 90 amandmana od toga isključimo, onda imamo nešto više od 610 amandmana koje su podnijeli kolege. Mislim, ovdje se stvarno vidi značajan trud, to se ne može nazvati nikako drugačije. Ovaj nacrt kompromisnih amandmana predan je izvješćem u Sjeni, imali smo prvi sastanak gdje smo gledali članke 1 do 9 i o tome smo raspravili tada, što ne znači da smo već e, dobili neke smislene rezultate po svakom članku, već smo jednom u svakom slučaju prošli pod njih, e, kroz njih. U četvrtak imamo sljedeći sastanak, a 27. listopada imamo zatim treći sastanak. Što se tiče sadržaja, pristup tržištu i organizacija usluga. Što se toga tiče, tu je odlučujuće to što smo promijenili ne samo naslove, nego što ćemo promijeniti sadržaj. Više se ne radi o pristupu tržištu, radi se o organizaciji lučkih usluga. Imamo u poglavlju dva promjenu naslova i mislim da smo tu napravili pozitivan, pozitivnu promjenu koju sad pokušavamo iskoristiti. Svi klubovi zastupnika podržavaju taj pristup. E, Mnoštvo različitih oblika organizacije za lučke usluge mislimo naglasiti, a ne dobiti pristup tržištu za sve. Što se tiče financijske transparentnosti, to je srž same uredbe, a to je važno isto tako i e, na to ću se još kasnije osvrnuti, dakle povezano i sa državnim potporama. Transparentnost e, plaćanja za lučke usluge je nešto što je važno to treba postojati, posebice kada se radi o javnom novcu. Korisnici luka, ali i porezni obveznici moraju tu tražiti najveći stupanj financijske transparentnosti. Što se tiče e, transparentnosti financijske strukture plaćanja, tu smo se općenito složili, a kriteriji za određivanje tih vrsta plaćanja moraju biti transparentni za korisnike, ali luke moraju imati manevarskog prostora za individualna pregovaranja. Što se tiče isto tako povezano s financijskom transparentnošću, moramo tu spomenuti državne potpore. Znamo da to nije nešto što je izravno povezano s ovom uredbom, ali neposredno jest. I dalje imamo nacrt za reviziju uredbe o skupnim izuzećima. E, opća uprava za konkurentnost je najavila to za kraj 2015. godine. a Danas sam čuo da to nikako neće uspjeti stići. Vidjet ćemo još. Luke bi trebalo biti sastavan dio toga. A po mom mišljenju mi moramo na sljedećem sastanku izvjestitelja u sjeni pomisliti o tome koje su naše crvene linije. I to ne samo što se tiče sadržaja, nego i što se tiče postupka, ako se ne uspije poštivati ti vremenski rokovi. Dakle, ako i to bi mogli formulirati kao pitanje primjerice. Ako netko jasno izjavi nešto čemu se složimo, onda možemo možda o tome već glasati, ali ne još već na razini parlamenta ili nešto tome slično. Dakle, što se tiče postupka koje su to naše crvene linije, a što se tiče sadržaja, naravno i o tome moramo raspraviti, ali onda na sastanku cijelog odbora, naravno, zato što se to ne tiče samo e, onih osoba koji su sasvim u sjeni. Što se tiče obuke i socijalnih standarda, tu se slažemo da u načelu to treba spomenuti, ali dosta se još uvijek ne slažemo oko toga što točno tu želimo staviti. Jasno je da nećemo moći riješiti taj problem u okviru ove uredbe, ali barem možemo ukazati na probleme i pozvati e, sve dionike da nađu rješenje. Ja gajem određenu nadu da će nam to bolje uspjeti nego što je meni uspjelo u mom nacrtu, zato što sam dobio zajednički prijedlog vezano uz Vport eh, i ETF-u. I ako dakle oba poslodavca smatraju da je to moguće, onda će možda i nama biti moguće da tu nađemo odgovarajuću formulaciju. Što se tiče autonomije luka, to je jedna točka eh, oko koje nisu svi još zadovoljni, posebice ne oni kolege i one kolegice koji dolaze iz Španjolske. Ali, kada govorimo o jačanju tržišnog natjecanja, onda po mom mišljenju luke zapravo trebaju koristiti isplatu plaća kao e, alat za postizanje veće konkurentnosti. Situacija je takva da u nekim državama postoje neki presjeci, prosječne, prosječne troško, prosječnih troškova primjerice i onda se za sve luke u određenoj državi određuje određena isplata. Ako je tome tako, onda ja osobno mislim da to ne odgovara duhu slobodnog tržišta kojeg mi želimo imati na našem unitarnom tržištu jer je to zapravo jedna vertikalna verzija državnih potpora. Sada kod izvjestitelja u Sijeni ćemo tek na sljedećem sastanku o tome razgovarati. Ja svačam da poneki, misleći na svoje države, smatraju da bi ovo moglo biti problematično, ali trebali bi za to si izdvojiti dovoljno vremena. A ja pritom dobro znam da nam vijeće vjerojatno neće izaći u susret što se toga tiče. Zadnja točka, konzultacija korisnika i kontrola. E, za obje te stvari mi smatramo da ne postoji jedno rješenje za sve. Konzultacija korisnika ima smisla samo ako korisnici znaju koji su to kriteriji, primjerice za financiranje, ali u kojem obliku bi se trebalo održavati te konzultacije, to mislim da treba prepustiti lukama. A kod nadzora se prije svega radi o tome da imamo jednu neovisnu točku za ulaganje pritužbi, koje, kakve već postoje u mnogim državama članicama, ali jel bi to trebao biti sud, ministarstvo ili neka služba za borbu protiv kartela, to bi trebala svaka država odlučiti za sebe. Na kraju bih htio još spomenuti samo pet točaka koje uvijek iznova navode dionici i s kojima se moramo pozabaviti, a djelomično smo to već spomenuli na sastanku iz u Sjeni. Radi se naime o pitanju bili trebalo izuzeti iz ovoga male luke, zato što bi birokratski teret mogao postati preveliki i zato što možda male luke uopće neće moći izvući koristi iz ovakve uredbe. Mislim da to moramo ozbiljno procijeniti, ali pritom onda ne trebamo gledati samo opseg tereta neke luke, jer onda bi luke sa mnogim e, putničkim brodovima mogu isto tako još uvijek biti izuzete iz ovoga. I tu trebamo vidjeti treba li još nešto promijeniti. Kao drugo, tko određuje kakve oblike organizacije treba imati luke, e, tu se ne može raditi samo o kompetentnoj službi ili o odboru za upravljanje, to eventualno treba prepustiti državama članicama i mislim da je gospodin Van Dalen bio taj koji iznio taj prijedlog. Što se tiče ograničenja eh, ponuditelja, tu još uvijek raspravljamo o tome. Neki su s pravom kritizirali da je to dosta nejasno i dosta eh, opsežno formulirano. Ono što stoji u našem tekstu, možda to možemo staviti tako što pređemo sa zatvoren na otvoren popis, ali to moramo vidjeti još u svim detaljima i zatim trebamo promotiti i našu formulaciju. Zatim nešto što su mnogi izazvali kao zabrinutost, što je i Vepor spomenuo, naime da može doći do nelojalne konkurencije ako e, lučke službe ili lučke uprave recimo donose neke samostalne odluke, to moramo pogledati zato što želimo svi izbjeći takav sukob interesa. Sukob interesa je trenutno teoretske prirode, ali ipak treba to isto sagledati. 9. do 10. studenog bi trebalo biti glasanje u odboru TRAN. E, tu stoje tri, tri mala slova koje znači da to još treba potvrditi. Ja nadam se da ćemo nakon sljedećeg sastanka izvješća u Sjeni vidjeti jesmo li već spremni za to glasanje ili ne. I zatim ćemo moći u odboru reći koji je naš prijedlog vezano uz ovo pitanje o državnim potporama i o e, postupku. Hvala. Hvala lijepa i sada Elizabeth Vozenberg. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Kao prvo bih htjela zahvaliti izvjestitelju. On je napravio vrlo važan posao. Ovaj dokument nije lak. Ovaj dokument koji imamo pred sobom. Mnogo smo kompromisa morali e, iznaći kako smo došli ovaj tekst, e, a sama rasprava bila dobra. Tijekom sastanka kojeg smo imali u krugu za sve u sjeni smo koristili ovaj dokument kao osnovu. Ali moramo još e, proučiti neke točke kako bi poboljšali dokument i možda bi trebali koristiti malo umireniju formulaciju u nekim dijelovima teksta gdje se ne radi o onim suštinskim stavcima dokumenta. Što se tiče nekih amandmana veznih uz prava um, radnika, ja sam to spomenula u odlomku BA i u člancima 4, 8, 10 i 10a. Tu smo izrazili određene zadrške zato što ove teme nisu uključene u uredbu i to zbog toga što o njima raspravlja odbor za socijalni dijalog. Mi smatramo da treba kroz socijalni dijalog riješiti ta pitanja. Što se tiče prava radnika, mi znamo da je to u odgovornosti država članica i stoga se ovdje treba poštivati načelo subsidijarnosti. Mi stoga previše proširujemo opseg primjene ove uredbe, a kada se radi o drugim točkama, primjerice o funkcioniranju uslugama, onda pak previše ograničavamo opseg primjene uredbe. Što se tiče definicija koje imamo u uredbi, mi smatramo da ako želimo imati jasan tekst bez nekakvih razloga za sumnju ili nesigurnost, da bi u tom slučaju bilo dobro tu dodati i definiciju nadležnog tijela. Članak broj 3. U načelu smo već od početka imali opsežnu raspravu o tome mi smo postigli kompromis i tu smo pokušali objasniti kako izgleda e, sustav rada Luka Unije, a u članku 4, četvrtom stavku, mi smatramo da nije u nadležnosti nadležnih tijela Luka da osiguraju dostatan pristup obuci. Mi smatramo da bi mogli amandman 366 iskoristiti za kompromis, jer tu govorimo baš o pristupu informacijama. Što se tiče ograničenja broja e, ponuđivača, mi u članku 6 e, vidimo da izvjestitelj ide u dobrom smjeru, zato što predlaže novi stavak 3a, gdje zapravo ponavlja postojeću sudsku praksu gdje kaže da postupci trebaju biti transparentni i nediskriminatorni, no mi iz iskustva znamo da je sudska praksa dosta problematična zato što ju se može prvo tumačiti na različite načine. A ta bi tumačenja mogla dovesti do pravne nesigurnosti. Zbog toga smatramo da bi u kompromis trebali uključiti neke od naših amandmana u kojem opisujemo postupak za ograničenje broja ponuđivača. Imamo vrlo detaljan opis kako bismo izbrisali bilo kakvu nesigurnost oko toga što pod time mislimo i kako bismo dali više stabilnosti ulagačima. Mi želimo da sve bude u potpunosti jasno za ulagače, dakle pravno gledano. Članak broj 8, vezano za ono što spomenuo u amandmanu broj 6, mi smatramo da je sloboda kretanja radnika nešto što bi trebao biti izbor kada nije došlo do postizanja dogovora. Dakle, razne aktivnosti radnika bi trebale se vršiti i nakon dijaloga, a ne tijekom samog socijalnog dijaloga. Dok se vrši socijalni dijalog, e, prosvjedne aktivnosti mogu dovesti do prekida nastavka slobodnog dijaloga i do obustave u radu luka i do obustave u pruženju usluga. I zbog toga mi kažemo da prvo treba u potpunosti iscrpiti mogućnosti socijalnog dijaloga, naravno u svo dužno poštivanje zakonodavstva država članica u kojem se provodi dijalog. U članku broj 10 mi smatramo da se spominje zakonodavstvo vezano uz radna prava pojedinih država članica i tu imamo tu, taj pojam kolektivno pregovaranje koje bi trebalo po našem mišljenju izbrisati. Zatim u 10a, dakle u novom e, članku, mi se slažemo s time da je vrlo važno da radnici prođu potrebnu obuku, da steknu nove vještine koje im omogućuju da e, bolje rade i da na taj način doprinose konkurentnosti svog poduzeća. No, mi smatramo da u stavku 3 novog članka 10a ne bi trebali odgovornost predati državama članicama kada se radi o izradi modela za um, osiguranje potražnje, već isto tako da bi tu trebalo uključiti partnere. U uh, članku broj 12 želimo uključiti mogućnost za države članice da ne provedu ovo zakonodavstvo na luke u proširenom e, području mreže luka EU kako bi se izbjegli dodatni administrativni trošak. To su amandmani 5, 66 ZCR-a, dakle zajednički 566, 565 i uh, amandman gospodina Kirkosa 567 iz, SN, iz socijaldemokrata, a slično se tiče i morskih luka u cijeloj transeuropskoj mreži Europske unije. U 14.4 smatramo da bismo trebali spomenuti da su pristobe vezane uz lučku infrastrukturu mogle biti promijenjene već prema određenim kriterijima radnika. To pisamo u 594. A zatim isto tako imamo jedan amandman o e, nadzoru Ovaj tekst kojeg izvjestitelj podnio podražava pojednostavljenje administracije, dakle da države članice trebaju osigurati mehanizam za upravljanje raznim pritužbama kako bismo imali dostatan nadzor. Hvala vam i ispričavam se ako sam bila jako duga. Hvala lijepa. Želim samo podsjetiti da ne znaju svi sve te detalje u tim amandmanima, tako da molim vas da malo sažete. Da, nažalost, tako i takva stvar, to mm, sam već vidio na jednom drugom dosjeu kada i vi niste znali sve, dakle e, molim vas da, se pridržavate vremena za govor jer nemamo mnogo vremena. Petra Vandalin je sljedeći. Ehm, Hvala. Gospodine predsjedavajući, mi svi vrlo dobro znamo da je ovo značajno pitanje za nas, te se želim zahvaliti izvjestitelju na konstruktivnom pristupu. Ali istovremeno, još uvijek nismo došli do kraja. Pet stvari je jako bitno. Najprije vremenski rokovi. To je izvjestitelj sam rekao. Mislim da je 9. ili 10. 11. datum kada će se ovome glasovati a ja mislim da treba biti ovo kvalitetan dokument. Ako trebamo glasovati o tome nešto kasnije, nije bitno. Bitno je dobro izraditi kvalitetan dokument. Dakle, ne trebamo žuriti s njim. To je prvo. Drugo, kolega je malo čas to rekao da je bitno vidjeti kakva je situacija u različitim državama članicama situacije su različite, načini funkcioniranja luka su različiti. Stoga trebamo se suzdržati toga da sve zakonski uređujemo iz Brisela. Države članice također moraju preuzeti jedan dio odgovornosti, trebamo im povjeriti određene zadaće. Treće, socijalni aspekti. Ja smatram da je na socijalnim partnerima i drugim dionicima da se bave ovim pitanjem. To je predviđeno i nacionalnim zakonodavstvom. Mislim da se ne bismo trebali miješati u ta pitanja. Zatim, što se tiče transparentnosti, naročito subvencija, do koji dolazi ponekad i krišom, Mislim da je transparentnost ovdje ključna kako se ne bi narušavalo tržišno natjecanje. To je zaista značajno i to je zapravo srž razgovora koje su imali izvjezitelji u sjeni. I posljednje što želim naglasiti se tiče birokracije. Naročito se osvrnuti na amandman 17 gdje se govori o tijelu koje će biti zaduženo za nadzor i tu se predviđaju veoma teški zadaci koji će predstavljati ogroman administrativni teret. Znači i tu moramo biti oprezni. Dakle, to je tih pet stvari na koje sam vam htio ukazati. E, imamo još vremena, znamo da se savjetovanja nastavljaju i mislim da ne smijemo e, ishitreno donositi odluke o ovome. Naravno da je kakvoća uvijek najvažniji kriterij, ne želim to dobiti u pitanje na šred. Na šred, hvala vam lijepa i sada gazine majster. Hvala lijepa kao prvo Knutu Fleckensteinu izvjestitelju na njegovom dosadašnjem radu. Moram reći da smo tu dosta napredovali. E, isprva je situacija bila takva da smo imali nacrt izvješća e, s kojim nismo mnogi među nama bili zadovoljni jer je bio jako drugačiji od prijedloga komisije. Prijedlog komisija je zapravo htjela da imamo i otvore, otvaranje tržišta ovdje u srži samog dosija, a e, izvjestitelj je rekao da zapravo tržišno natjecanje nam nije potrebno više nego što već to imamo. Sad imamo kompromis koji ide u dobrom smjeru, barem je to moje mišljenje. I mislim da se to iz dosadašnjih javina na riječ čuje. Moramo se nastaviti pregovarati, nalazimo se ovaj tjedan ili sljedeći, a jedna ključna točka je sigurno ovo što se tiče socijalnih aspekata, to su mnogi već spomenuli, socijalni i zdravstveni standardi vezani su u subsidijarnost država članica. Ja svačam da se ovdje želi uključiti i e, radni uvjeti u lukama, ali skraćeno rečeno ako sada ETF i Vport e, iznesu dobar prijedlog, kao što je to izvjestitelj najavio, ja sam isto tako čula već da se tu nešto sprema, onda bi bilo dobro kada bi se oni usuglasili, onda bi mi rekli da možemo to prihvatiti. Ne želimo imati pretjeranu regulativu, E, i ne možemo za sve države članice, za sve ponuđivače e, imati sve kriterije. Mislim, tu se radi i o obuci, o velikim tankerima. Možda o tome uopće više ne trebamo pregovarati ako VPORT i ETF iznesu prijedlog, e, ako su suglase, to moramo još malo pričekati. Ono što tako dobro smatram je to da smo se dobro suglasili oko područja primjene uredbe, da smo proširili to područje, iako nismo sve u potpunosti uključili u njega, to je zapravo u redu. Transparentnost e, isplate i plaćanja je važno, e, pristup tržištu je uključen u to, ali ne bi trebao biti prisilno nametnut svima i to mislim da je dobar način. E, ja sam to već jednom rekla, za mene je najvažnije to što su luke jako različite u pojedinim državama članicama i da ne bismo trebali sada usvojiti nešto što dovodi u pitanje ili omogućuje nešto što već dobro funkcionira. To je za mene uvijek bila važna nit vodilja i mislim da s ovim kompromisom tu postižemo e, dobro rješenje. Ono što je još za mene važno su privatne luke. Trebamo tu održivo rješenje. Imamo privatne luke ne samo u Engleskoj, već i u Njemačkoj, iako nisu mnogobrojne. I tu doista možemo vidjeti, e, ako oni žele same vršiti lučke usluge, da ih zapravo trebamo logično gledano isključiti iz područja primjene ove uredbe. Jer ako ja želim nešto napraviti, a meni pripada ta luka, onda to zapravo ne treba regulirati. O tome trebamo raspraviti. Ono što mi pomalo još nedostaje kod kompromisa, o tome ćemo još razmišljati, to su pilot exception certificates, to je bio kompromis Kluba zastupnika ALDE. E, mislim da e, ako piloti dobro poznavaju luku, da ne moraju nužno imati još i dodatno osoblje na brodu. E, dakle, što se tiče osoba na brodovima, to je malo drugačije uređeno ovdje, ali vjerujem da ćemo i tu naći jedno rješenje. Naravno da bi bilo dobro da do 11. završimo s ovime, jer najveći dio lučkog sektora čeka sada na naše rješenje, ali ne bismo si smjeli dopustiti da nas se ovdje e, pritišće, jer mi želimo ovdje napraviti nešto smisleno. Mislim da je to važno reći. I na kraju što se tiče plaćanja, e, plaćanje, lukama, španjolski model, nešto poznajem jer ja, ja sjedim ovdje kraj španjolske kolegice, ali mislim da to, taj model pristojbi možda ne bismo trebali dopustiti da se primijeni u cijeloj Europi i to je možda i nešto što nije dobro za tržišno natjecanje. I tu moramo vidjeti kako ćemo naći rješenje u formulaciji s kojima ćemo doista udovoljiti svima. Hvala lijepa. Keith je sljedeći govornik i drago nam je što se vratio i želimo mu sve najbolje. Well, <clears throat> yeah, well, thank you very much. Hvala, najljepša. E, nedostajali ste mi svi. Have a new knee and uh, uh, it's, it's, it's, uh, Evo, kao što vidite, dobio sam novi način kretanja. Ovdje sada imam jedno novo sredstvo i treba malo vremena da se naviknem na to. Najprije se želim zahvaliti gospodinu Fleckensteinu na njegovom sjajno obavljenom postu on je izvjestitelj po ovom pitanju, ali ipak smatram da su rezultati ovog rada na neki način dovedeni u pitanje zbog određenih e, problema koji još uvijek postoje vezano uz lučke usluge. Sasvim je jasno da mnogi stručnjaci, naročito i zelenih, traže jasnoće vezano uz državne potpore. To je ključno kako bismo zajamčili pravnu transparentnost i pravnu sigurnost za cijeli ovaj sektor. Također, slažemo se da je sadašnja verzija teksta verzija koja ne uzima u obzir stvarnosti državnih potpora. 2004. godine Europska komisija je rekla da će dati točna pravila o državnim potporama. No, međutim, mi ta pravila još uvijek čekamo. Možda ćemo i dobiti krajem ove godine, tako smo ponovno čuli. Ali to nije dovoljno. Žao mi je. To zaista nije dovoljno. S obzirom na to da ovdje postoji ta neizvjesnost, direktiva bi bila prikladnija nego uredba. No ipak, sasvim prirodno ćemo nastaviti raditi na što pozitivniji i konstruktivniji način na budućem napretku ovog teksta. Ali u svakom slučaju moj klub zastupnika bi očekivao određene smjernice za skupna izuzeća koje bi trebali biti usvojeni prije nego što zaključimo e, rad na ovom dokumentu. Mnogi su mi rekli da nisu zadovoljni ovakvim zakonodavstvom i zbog toga smo i uložili prvi amandman da se briše PSR jer nije spreman. Mi bismo trebali imati taj PSR, ali on još uvijek nije spreman zbog toga što još uvijek dosta toga nedostaje, dosta detalja koje nismo riješili, još uvijek nemamo jasno stajalište o tome u kojem bismo znali što sve to podrazumijeva. Zato se slažem sa gospodinom Fleckensteinom e, vezano uz veličinu luka. To je zaista značajno pitanje, jer ako uzmete za primjer e, jednu malu luku e, gdje postoji vrlo malo trgovine, vrlo malo plovila koja ulaze u tu luku, onda će sigurno ovakva pravila predstavljati ogroman teret za takvu luku. Uzimam u obzir i ono što je rečeno o razini trgovine. To bi trebao biti kriterij kojeg ćemo koristiti. Isto tako i za, se to treba primjenjivati i na trajekte. Dakle, što se tiče dosadašnjeg rada, hvala na uloženom trudu, ali mislim da trebamo uzeti u obzir i stvarnosti. Toliko je napora uloženo u ovih u toliko godina i mislim da smo trebali već do sada imati već bolji tekst. Go and go go and get the other knee done. <laughs> <laughs> All the best for the other ones as well. Und äh, nun kommen wir zu den, das waren die Schattenberichte. Ovo bili a sada zbog mnogobrojnih javne za riječ moramo, moramo ograničiti javne za riječ na dvije minute. Sljedeći govornik je Dominik Vike. Hvala. Gospodine predsjedavajući, želim se zahvaliti gospodinu Fleckensteinu na ovom vrlo kompliciranom e, radu, ovo je jedinstven rad o i jedinstveno izvješće o napretku na ovom dokumentu. I isto tako moram napomenuti da e, komisiji da ako ne uspijemo iz trećeg puta bit ćemo eliminirani i temeljeći se na proteklim iskustvima koja imamo vezano uz ovaj dosije moramo biti zaista oprezni. Prvo pitanje koje si postavljam, odnosno želim to pitanje postaviti komisiji, je vezano uz e, proširenje područja primjene direktive u prvom poglavlju, dakle amandman 1BA, to je dakle amandman kojim se proširuje područje primjene direktive, predmet direktive. Pitam se da li nam to predstavlja zakonodavni problem. Možemo li tek tako proširiti taj opseg ili ne? I da li promjenom definicije mijenjamo i utjecaj direktive ili uredbe? E, ovo pitam jer nekoliko kolega prije mene su rekli da bi to vjerojatno moglo predstavljati određeni problem, naročito kada govorimo o socijalnim aspektima ili okolišu ili e, zakonu o radu. Da li se trebamo držati uredbe onakve kakvu je predložila komisija, jer ona ima pravo inicijative i da li u slučaju da proširimo e, primjenu ove direktive e, narušavamo komisijino pravo predlaganja ovakve uredbe. To je prvo pitanje. A zatim isto tako mislim da trebamo isključiti male luke i e, luke koje se ne bave e, trgovinom već su luke dakle koje na primjer sada možemo utvrditi da li će se tu raditi o 0% ili 0,1% trgovine i tako dalje, to možemo kasnije vidjeti. I još nešto što želim naglasiti je vezano uz e, ulaganja. Tu moramo paziti jer možemo biti kontraproduktivni ako ne budemo dobro radili na tome, a također se tu postavljaju i određena pitanja e, E, tajnih informacija. Hvala. Kristin? Zahvaljujem. Želim se zahvaliti gospodinu Fleckensteinu na ovom izvješću i na dosadašnjem radu. Znam da rad nije završen. Ovo izvješće je znatno izmijenilo liberalni pristup koji smo, kojeg smo inicijalno mogli pronaći u prijedlogu komisije i e, postoje nadležna tijela koja će e, pratiti poštivanje kriterija e, socijalnih ili okolišnih i kvalitetnog pružanja usluga. Dvije stvari želim ovdje naglasiti i znam da će se o tome još raspravljati. Najprije mislim da bi bilo dobro isključiti ne samo jaružarenje, već isto tako i tegljenje E, to se ne ograničava na trgovačke usluge, već isto tako sigurnost zaposlenih i zaštitu okoliša. U tom smislu ne smije se napraviti razlike između tih usluga kako ne bismo slabili sigurnost luka i istovremeno sam sigurnosni lanac. Isto tako moramo uzeti u obzir specifičnosti određenih država članica koje traže od remorkera da poštuju e, pravila zemlje e, plovila pod čijom zastavom plovilo e, plovi i da mora poštivati pravila vezana uz sigurnost radnika, okoliš i tako dalje. Državama članicama koje to žele mogu Eh, je data mogućnost da isključe ove usluge iz primjene. Stoga smatram da bismo trebali imati eh, tekst koji će točno utvrditi ono što obuhvaća ova uredba. Hvala. Čekaj, sljedeća s ovime zaključujemo sa, popisom govornika. Hvala. Da, ovo je ogroman izazov, naravno. Mislim da ću se samo vratiti na nekoliko točaka o kojima sam govorila i prošli put. Mislim da smo napravili određen napredak i naravno mi podržavamo amandmane, naročito one u kojima se isključuju iz opsega uredbe male luke. Isto tako amandmani u kojima se traži transparentnost za financiranje luka i amandmani u kojima se traži transparentnost vezano uz E, državne potpore kao i izuzeća kojim se želi održati konkurentnost luka. No, međutim, još uvijek nismo dovoljno toga napravili vezano uz e, tegljenje, uz e, upravljanje uz usidravanje i tako dalje, kao i e, zaštitu radnika. Ne želimo se sada vraćati na nacionalna pravila koja imamo u Jedinjenim kraljevstvu. Mi smo privatizirali e, luke u posljednjih 20-30 godina. Dosta smo uložili u to i nemamo poteškoća s kapacitetima i to je sada sasvim jasno. A isto tako ne želimo prihvatiti amandmane o uspostavljanju europskog e, tijela za nadzor E, usprkos prijedlozima e, određenih kolega jer nacionalna tijela bi trebala biti zadužena za to. To je u skladu sa europskim propisima. Zatim, na kraju želim reći da smo došli do određenog pomaka, ali e, mi smatramo da ako ne bude bilo nekog ozbiljnijeg pomaka E, na ovom dokumentu. Morat ćemo odbiti ovaj e, dokument, ovaj prijedlog, usprkos ogromnoj količini rada kojeg je uložio izvjestitelj. Hvala. Kao što sam rekla u šestom mjesecu, iznenađujuće je da nastavljamo raditi na ovoj uredbi usprkos naporima svih koji rade na njoj. Dogovorili smo se da ovaj tekst neće ispuniti ciljeve i još uvijek e, očekujemo revidirani, revidiranu procjenu utjecaja ovakvog teksta. Kada govorimo o jačanju konkurentnosti i investicija, Sigurno je da to trebamo uskladiti uz socijalne aspekte, tako da me iznenađuje to što su neke kolege rekle da ako imamo uredbu ne uvrstimo to u tekst. Podržavam Kristin, moju kolegicu koja govori da moramo misliti i na kvalitetne poslove i sigurnost u ovom sektoru. To trebamo zaštititi. Kada je ETF pozdravio napredak u šestom mjesecu, pozdravio ga je na temelju e, socijalnog dijaloga u kojem su se štitila prava radnika i radni standardi. Tako da ne vidim sada na koji način bi ova uredba mogla zaštititi te socijalne aspekte, osim ako ih zaista ne uvrstimo u uredbu. Slažem se s kolegicom Džeki i sa drugima da ovdje postoji određene opasnosti kojih se moramo bojati jer ne, nije ista situacija u svim državama članicama u e, Ujedinom kraljevstvu vlada je pokazala da e, slabi potpora ovakvom dokumentu. Mi naravno svi trebamo više, više radnih mjesta koja će biti kvalitetna. Mi ne želimo doći do toga da se odbije cijela uredba, ali istovremeno iako je sjajan posao obavljen na ovom dokumentu, naročito vezano uz obuku i jačanje socijalnih standarda, mislim da ne možemo ići dotle da kažemo da ako koristimo riječ informacije, to znači isto što i uključenje odredbi o e, zaštiti ili obuci. Dosta toga bih imala za reći, ali nemam mnogo vremena, pa se već sad zahvaljujem na ovom. Hvala. Eh, voorzitter, dank u zeer. In van de Kamp. Hvala predsjedavajući. Najprije želim čestitati izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Naime, čini se da napredujemo s ovom uredbom, tako da je to dobra stvar i svima vam čestitam. Britanski kolege nisu htjeli nikakvu uredbu, već direktivu. No, imali smo veliki broj direktiva u lučkim pitanjima nisu mnogo čemu služile do sada. Imam tri pitanja. Ovaj novi članak 6.3a koji zamjenjuje članak 7. Moram reći da ne razumijem najbolje što ovo znači glede direktive o koncesijama. Dakle, da li je još uvijek uzmamo obzir ili ne? Drugo, što se tiče lučkih tarifa, odnosno pristojbi, to je jako delikatno pitanje, politički gledano. To određuju zemlje ili same luke, to bih volio znati i o tome se i dalje raspravlja. Mislim da bismo trebali dobrano o tome promisliti. Zatim članci 15, 16 i 17. Gospodin Falkenstein se odmiče donekle od onoga što je vijeće predložilo. Dakle, htio bih saznati zašto to radi. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Luis de Gandes Pascal. Sí, muchas gracias, señor presidente. Najviše hvala predsjedniče. Najprije želim reći da ja osobno znam da je izvjestitelj pouzdan i možemo očekivati samo najbolje od njega, dakle uživa moje puno povjerenje od mene i mog kluba zastupnika. Mi smo izrazili svoje točke zabrinutosti i svakako se nadam da će ovaj dijalog koji je već neko vrijeme otvoren, da će se konkretizirati. Predsjednik kaže da se ovdje govori o konceptima kako bismo se razumjeli međusobno. Da, ja ovdje govorim o konceptu i bit ću kratak jer nemam puno vremena. Kao prvo trebamo poboljšati svoje sposobnosti za tržišno natjecanje, pomorski prijevoz na kratkim internim e, distancama. Dakle, ili ćemo jednom za da liberalizirati sve luke, ili nećemo imati nikakvu intermodalnu simbiozu. Tu već imamo određeno iskustvo i u lancu pomorskog lanac pomorskog prijevoza je od ključnog značaja za industriju, to je već rečeno u prošlosti, to se i danas. Izgleda da je prijedlog komisije dosta ograničavajući s obzirom na sve prijedloge. U svakom slučaju je treba odrediti u skladu sa e, nacionalnom lučkom politikom, za Španjolsku bi to bilo od ključnog značaja. Naš ustav nas primorava da to radimo, odnosno određene stvari, tako da bi bilo nemoguće e, zanemariti neke stvari. Dakle, autonomija luka je li to jedina alternativa ili da imamo e, nadležno tijelo, odnosno tijelo za nadzor. To je ono što nam preostaje. Ne možemo izravno pregovarati i imati izravne pregovore između operatera i luka. Moramo poštovati načela tržišnog natjecanja kako bi se izbjeglo da ta e, pristojba ne bude rezultat e, igre utjecaja i moći nekih dionika tog postupka. Dakle, umjesto da se uredi pristup, uređuju se krive stvari. U biti ovdje se bavimo slobodama pružanja lučkih usluga. Da, predsjedniče, evo sad ću prije skraju. Dakle, imamo usluge za putnike, za prijevoz roba i tako dalje. Dakle, mogao bih ja još više o ovome govoriti, no što se tiče ovih ključnih koncepata, poslušao smo izvjestitelja i javljanja nekih od kolega. Mi smo to svi primili na znanje i moćemo nastaviti ovaj dijalog. Ja u potpunosti imam povjerenje u to da ćemo doći do pozitivnog ishoda u ovom dijalogu i da zaključimo nešto što svi čekamo jer stvar nikad nije funkcionirala tako valja. Hvala, Marika Sina Nutu, sveći Merci, Hvala, predsjedniče. Dakle, između teksta prijedloga iz 2013. od komisije i ovog teksta na kojem danas radimo, uviđam sa zadovoljstvom da je došlo do pozitivnog razvoja. Početkom 2014. godine komisija je već trebala revidirati svoje zahtjeve i odustati od nekolicine mjera koje su za cilj imale potpunu liberalizaciju upravljanja i pristupa luškim uslugama kao na primjer e, obveza država članica da otvaraju e, pristup e, za tegljenje, žarenje i opskrbu gorivom. U 10. mjestu 2014. godine išlo se još dalje, obvezujući liberalizaciju upravljanja teretom i putnicima. Dakle, mogu samo veseliti ovim što vidim da su države povratile određeni broj, odnosno važan broj svojih e, prerogativa i mogućnost upravljanja ovim. Također želim reći da je pozitivna stvar što će se olakšati rad malih luka. No, osobno kada se radi o socijalnoj zaštiti, mislim da bismo mogli ići još dalje tu preostaju neki elementi koji ukazuju na to da komisija nije odustala od određenog niza svojih mjera. Tako da predlažem da se e, uvodna izjava peta ukloni, tu se referira na članak 56. ugovora o funkcioniranju Europske unije gdje se govori o ukidanju restrikcija za pružanje usluga unutar Europske unije. S jedne strane legitimitet ugovora iz Lisabona ništavan u Francuskoj jer je masovno bio odbačen od francuskog naroda, a s druge strane ovaj članak kojem je riječ zabranjuje državama da uspostave nacionalni prioritet iz tog razloga preporučujem dodatak e, uvodno napomeni 17. principa e, nacionalnog prioriteta. I treba bi također promijeniti članak, stavak četvrti članka 18. gdje e, se govori da se treba staviti na raspolaganje komisiji neke povjerljive informacije o poslovanju. Jer ovo ne bi smjelo biti korak nazad kako bi se bolje moglo nametati e, određena pravila na europskoj razini e, nacionalnim državama. Hvala. Hvala, Marija Kylen je neče govornik. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Ensinnäkin oman... Hvala predsjedavajući. U ime mog klubu zastupnika GNGL želim se zahvaliti Knutu Fleckensteinu na obavljenom poslu, jer je ovo jako izazovan posao. Imam jednu stvar, pa me brine, i u kojoj sam puno toga slušao zadnje vrijeme. Tu se radi o predloženom članku trećem u kojem se namjerava e, nadležnost e, lučnim tijelima dati jako velika sloboda glede radnih uvjeta pružatelja usluga, a istovremeno u članku 9. u uredbi stoji da pružatelj usluga treba odločiti tko pruža usluge. Dakle, osobno se nadam da se ovo neće e, odnositi na upravljanje lukama u budućnosti, jer e, ova sloboda gdje ovdje imamo situaciju gdje svi nemaju ista pravila u lučkim upravama, a to se tiče i malih, srednjih i velikih luka, jer sve luke doista nemaju isti broj pružatelja usluga, a bilo bi dobro da svi imaju, da svi igraju po istim pravilima. Hvala. Vielen Dank. Der nächste ist mit hier. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Kirkos. Thank you, Chair. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου, τον συνάδελφο Φλακενστάιν, για την Hvala predsjedavajući. Ja također želim zahvaliti gospodinu Fleckensteinu na odličnom voljenom poslu koji pokrio sva teška polja. Vjerujem da je njegov rad poboljšao prijedlog komisije i sada trebamo težiti zakonodavnoj sigurnosti koja može poboljšati tržišno natjecanje. Ja bih nešto rekao o malim lukama koji imaju mali utjecaj na gospodarstvo, ali oni bi ovdje s ovim imali velikih problema s ovim odredbama, tako da bi im trebalo staviti na raspolaganje određenu potrebnu fleksibilnost. A drugo, treba zaštititi europske luke. Jer ako ih usporedimo s drugim lukama u svijetu koje ne prate iste, ista pravila, to moramo imati na umu, dakle ne bi bile u povoljnom položaju. Hvala, Gracias, presidente. Yo simplemente... predsjedniče. Evo, samo bih htjela zahvaliti gospodinu Falkensteinu na obavljenom radu i reći da bi bilo dobro da se ispoštuju rokovi. Tako da u četvrtom e, željeničkom paketu tu imamo e, TGV plusa, a ovdje što se Luka tiče, ovdje bi se radilo o nekom svojevrsnom omnibus minusu. Dakle, podsjećam na ono što je rečeno, isključenje peljarenja. I ovo što je kolega Mesner rekao, postoji dio inspekcije koji nedostaje ovdje ako je od ključnog značaja, a u biti piloti su ti peljari koji su ti koji to rade, koji nadziru. I često podzećima nije u interesu da kapitani se ukrcaju, jer ponekad e, na plovilu imaju posle neke stvari koje su ukrcane, koje samo piloti vide i to je jedna od posljednjih stvari što upravo ti piloti mogu identificirati određene probleme. Zatim podsjećam na pitanje problem transparentnosti, tu se vodi četva rasprava, rasprava koja prevazilazi sam, samo pitanje prijevoza transporta, ali to je nešto moramo razriješiti. Isto kao što su Francuzi rekli, to je ustavno pitanje. Dakle, parlament je taj koji odlučuje o takvim stvarima, jer tako ima, takve su njegove oblasti na temelju ustava. Tako da se nadam da ćemo moći imati e, izuzeće što se ovoga svega tiče. Hvala. Hvala, sada komisiji. Ko će govoriti, gospodine Nidi? Thank you very much for... Hvala predsjedniče, hvala na ovoj raspravi. Mi smo željeli istaknuti kao prvo voću ove rasprave koje smo upravo pristovali, e, kvalitetu brojnih amandmana koji su uloženi i kvalitetu izvješća gospodina Fleckensteina koje je sastavljeno na temelju zadnjih doprinosa. Mislimo da je timing jako važan. U svojoj uredbi o bijeloj knjizi uvidjeli ste, ukazali ste na značaj ove uredbe, na značaj napredovanja s ovim pitanjem, te također nakon čitanja pred vijećem e, sljedeće predsjedništvo e, ima velike želje da započne razgovore s vama kako bi osiguralo bolji okvir za funkcioniranje naših luka koji su od ključnog značaja ne samo za lanac mobilnosti već i za ulaganja koja mogu privući. Što se amandmana tiče, ne bi bilo niti mudro, niti prikladno da ja ovdje zalazim u detalji i da komentiram neke od amandmana, samo bih se želio ograničiti na nekoliko trenutnih reakcija. Mislim da što se tiče poglavlja trećeg i četvrtog, ovdje sigurno postoji veliki broj stvari koje su uveliko poboljšale izvorni prijedlog komisije bilo da se radi o finanskoj transparentnosti, o autonomiji luka, o sustavu nadzora i tako dalje. Što se tiče sustava naplate Mislim da su neke doprinosa, kao što je ovaj gospođe Meissner, e, da postoji način da se poboljša o e, mogućnost e, slobode luke da odluči o pristojbima i to se na primjer radi konkretno u Španjolskoj u, okviru, u jednom okviru koji je određen na nacionalnoj razini. I čineći to, ne udaljavamo se, odnosno ne bismo se udaljili od sustava koji postoji u željezničkom prijevozu gdje menadžeri, upravitelji su ti koji uživaju velike slobode na nacionalnoj razini. Poglavlje drugo je malo složenije. No, u svakom slučaju pozdravljamo novu orientaciju gospodina Fleckensteina koji se više nastoji se na organizaciju luka i tu primjećujemo s velikim zanimanjem da se daje određena sloboda, bilo da se izabere model gdje je slobodno tržišno natjecanje model koji se prati ili da se stvari organiziraju u okviru ekskluzivnog prava ili da se radi nešto kao što se radi u ženskom sektoru i ako se to tako radi, onda postoje određene obveze. Ovo, ovome tako što se tiče e, računovodstvenih e, pravila, no isto tako transparentnosti radi kako bi se moglo ući u podrijetlo investicija, osobito onih investicija koje dolaze izvan Europske unije, ovdje neću davati nikakve konkretne primjere. Drugi aspekt koji istako ide u prilog e, proceduralnih e, aspekata, to je pravna sigurnost. Mislim da su neki od vas danas to spomenuli. Naime, luke su i suviše značajne kako bi bile prepuštene na upravljanje, e, odnosno kako bi bilo prepuštene sudskim praksama, pa makar i Europskog suda, jer bili smo određene sudske odluke koje su donesene Što se tiče peljarenja, jedan od vaših e, članova predlaže da se generalizira e, certifikat e, za peljaranje. Mislimo da je to dobra ideja da se to radi u sve većem broju luka, te da je to način da se uspostavi ravnoteža između ove hipersenzitivnosti glede sigurnosnih veza, ali isto tako i želje da se dođe do jače operativne fleksibilnosti koja će biti stavljena na raspolaganje korisnicima zadnji put smo također rekli, pozdravljamo i dodatko ističu socijalnih odredbi. Ovaj trenutni tekst e, puno već se senzibilitet ima prema ovim novim idejama, osobito kada se radi o obvezujućem transferu radnika. I isto tako mislim da sve ostale ideje ne trebaju e, negativno cijeta na pravo komisije da donosi svoje inicijative, osobito kada se radi o funkcioniranju luka. Što se tiče ocjene učinka, želim da shvati da trenutna ocjena učinka, odnosno izvorna, da je još uvijek nas da još uvijek vrijedi osobito kada se radi o socijalnim aspektima. Dakle, ovo govorim za sve ove amandmane koji su predloženi. Dakle, neki od, neka od pitanja koja su vezana za socijalna pitanja, koja nisu bila uključena u izvorni prijedlog, trebaju biti pomno analizirana. Što se tiče direktive o koncesijama, mislim da prijedlog gospodina Falkensteina ne nastoji ući direktivu o koncesijama na stražnja vrata, Mislim da se ovdje ne radi niti o dupliciranju, niti o preklapanju, već se jednostavno radi o pojednostavljivanju. U našem izvornom prijedlogu rečeno je da bismo organizirali konkurentnost, odnosno tržnacanje pod istim organizacijskim odredbama, a u biti gospodin Fleckenstein ovdje pruža dodatnu odnosno stvar bolje razjašnjava i pojednostavljuje za sve dionike, tako da ovaj njegov prijedlog ima u veliko smisla. Što se tiče isključenja, odnosno izuzeća određenih luka, molim vas da ne budete subjektivni glede razlika u lukama. Mislim da e, je ovdje jako važno imati na umu TNT sustav i što se tiče opsega primjene mi smo htjeli obuhvatiti cijelokupnu mrežu TNT. Ovdje se objemi moraju analizirati, objemi tržišta i geografska uravnoteženost. Ne vidim drugi, drugu soluciju za ovo. I zaključno, predsjedniče, ja bih se također zalagao za jačanje mehanizma konzultacije koji predstavlja izvjestitelj kako bismo imali e, bolji informaciju informacija država članice. Hvala i sada još jednom izvjestelj Knut Fleckenstein. Želim reći jednu rečenicu vezanu za ovo što je upravo sada iznijela komisija. Smisao cijele ove priče, barem po mom mišljenju, bi bilo to da tamo gdje se daju koncesije, da se tamo i onda postupa prema odgovarajućem zakonodavstvu o koncesijama. Ali tamo gdje nemamo koncesije, gdje dođe primjerice do iznajmljivanja, tamo ne želimo uvesti direktivu o koncesijama kroz stražnja vrata. Dakle, e, kao drugo, lučke pristojbe Siguran sam da ću se usuglasiti sa mojim španjolskim kolegama i čak i da to uči, ne učinimo, onda bi to komisija učinila umjesto nas i stoga ne smatram da je to jako velik problem. Kao treće, Gezine, mora da je došlo do nesporazuma. Ja nikad nisam rekao da nam to nije potrebno na našem tržištu. Važno je, i po tom pitanju se svi slažemo, da prisilno ne uređujemo to tržište. Da ne stvaramo tržište na prisilan način. E, luke su različito organizirane, tako je to već danas i tako tome treba biti u budućnosti. Zatim možemo se svađati je li ovo sukladno subsidijalnost ili ne, ali jedno ne možemo napraviti gospodine Vandalenu reći, kao što ste to vi rekli, što se tiče radnih mjesta, da sve dosta dobro funkcionira. E pa ne, baš suprotno, svake godine je situacija sve lošija što se tiče recimo e, rada na određeno vrijeme. Nervozni smo isto tako postoje određene ankete koje je provela komisija vezano uz e, sigurnost radnih mjesta. I stoga mislim da kada govorimo o sigurnosti konkurentnosti luka da tu i poslodavci moraju odigrati određenu ulogu. Naravno da ovdje to ne možemo propisati, um, dakle ono što treba ili ne treba učiniti, iz toga moramo biti pažljivi vezano uz našu formulaciju, ali ono što bismo mogli primjereno možda staviti ovaj dokument je to da ukažemo na to da će možda doći do problema s tržišnim natjecanjem, kako bi oni koji su nadležni djelovaci e, mogli zatim potaknuti na taj način na razmišljanje i na djelovanje. Zadnja točka, da ako ne zaprimimo primjer za skupno izuzeće, onda ja neću glasovati za moje vlastito dijelo. Radi li se tu o ucjeni? Da. I ja to tako i mislim zato što je to jedina mogućnost koju imamo da se ovdje u ovom odboru obranimo protiv nečega što će na posljedku poništiti ovo za što se mi ovdje borimo. I stoga mislim da imamo pravo da povežemo jedno s drugim. Kolega Rike je ukazao na olimpijske igre, ja dolazim iz Hamburga i ja mogu to samo poduprijeti. Mi se isto tako kandidiramo za olimpijske igre E, negdje u idućem desetljeću i e, mislim da kod trećeg promašaja ne bi polazio toga da će nam četvrti put to uspjeti. Zatim, zadnja stvar, zadnja stvar. Toliko sam dobio priznanja i poštovanja i koliko sam shvatio većinu to, toga je bilo iskreno i zbog toga vam to sada želim na isti način i vratiti. Dakle, srdačna zahvala svim izvjestiteljima u sjeni. Nija se ne slažem u potpunosti sa svime. Hvala lijepa. Neovisno o tome radi li se tu ucjeni ili ne, pravo na izražavanje slobodnog mišljenja i pravo na slobodno glasanje, neovisno o tome u kojem trenutku, je pravo svakog od nas i to je mm, suštinsko pravo Europskog parlamenta Europske unije i to mi u potpunosti podupiremo. U redu, onda smo skoro došli do kraja, dakle 10 studenog ćemo glasati o ovome, eventualno, o tome će izvjestitelj još raspraviti. A prije nego što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, želim srdečno pozdraviti posebne goste. Naime, Wim Van je uspio postići da njegov brat, njegova sesta i njegov šogor ovdje budu s nama kao gosti u Europskom parlamentu i mogu izbliza pratiti što Wim radi. Srdečno dobrodošlica. Malo je trajalo sa prijevodom, zbog toga smo malo kasnije zapljeskali. Onda prelazimo na sljedeću točku na redu, situacija u sredozemlju i potreba za holističkim pristupom Europske unije migraciji. Izvjestiteljica je Marija Krnen i molim vas za tišinu, predajem riječ izvjestiteljici. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Hvala vam gospodine predsjedniče, dragi kolege. Želim zahvaliti svim kolegama koji su podnijeli amandmane ovom mišljenju. Imali smo 104 amandmana sve skupa, a budući da ovom mišljenju već sutra glasujemo, radili smo vrlo naporno sa izvjestvom u sjeni kako bi uspjeli postići kompromis i nadam se da će te pružiti vašu podršku sutra tim kompromisima na glasanju. Iskreno rečeno, moram reći da sam kad sam započela sa radom na početku ljeta bila dosta nesigurna kod toga eh, koje će razmjere poprimiti ova tema u nekoliko mjeseci. Izbjeglička kriza je nešto svemu su svi govorili tijekom ljeta i sada tijekom jeseni i mislim da ne možemo govoriti o privremenoj krizi zato što osobno smatram da je priljev migranata u Europi više ili manje stalni fenomen koji će samo još biti pojačan nekim faktorima, primjerice klimatskim promjenama. Mi bi htjeli izraditi mišljenje u ime našeg odbora za promet, eh, gdje bismo se usredotočili na činjenicu da mediteranska kriza s izbjeglicama imaju utjecaja na europski prometni sustav. Moram reći da je ovo mišljenje bilo dosta teško zbog toga što se situacija svakim tjednom pogošavala i zapravo Mm, ne možemo govoriti samo o krizi na sredozemlju, zato što se učinci te krize mogu vidjeti eh, i eh, sve do Artičkog mora i isto tako i na istoku pa i na zapadu. U našem smo mišljenju gledali kakve učinke ima kriza na sredozemlju na europski prometni sustav, prije svega na području sredozemlja, ali isto tako i što se tiče svih načina prijevoza. Posebice smo, smo se usredotočili na e, kontejnerske brodove, brodove za kružno putovanje, putničke brodove i na njihovu ulogu u e, akcijama spašavanja na sredozemlju. Odbor LIBE je nadležan za e, izradu holističkog pristupa ovome u ime Europskog parlamenta. Jedna stvar je jasna, Trgovački brodovi koji plove na Sredozemnom moru morali su sudjelovati u akcijama spašavanja i to prečesto zbog činjenice da nije postojalo dovoljno resursa za rješavanje ovog problema. Putnički su brodovi sudjelovali u spašavanju desetaka tisuća e, osoba i mi im moramo za to zahvaliti. Industrija je imala jasno mišljenje o ovome, tu se radi o profesionalnoj etici kako za kapetane tako i za posadu, dakle kada se radi o pomoći svim onima koji su u nevolji na moru, a to je isto tako nešto što je zapisano uh, u uh, međunarodnom uh, pomorskom pravu. To nije nešto za što se tim brodovima daje protuusluga, nekakva vrsta plaćanja. Um, tvrtke koje prevoze posadu ne žele imati um, odvojen sustav uh, prijevoza robe, dakle tu se doista ne radi o uh, pitanju financiranja, ali problematično za putničke brodove je sama ta činjenica da postoji toliko velik broj uh, akcija spašavanja, a sudjelovanje u tim akcijama spašavanja može kako brod, tako i posadu e, dovesti u opasnosti, izložiti ih, opa, ih nekoj opasnosti. Mi smo se u mišljenju htjeli usredotočiti na sljedeće stvari, a to je da Europska unija i njene države članice moraju dodijeliti dostatna sredstva za akcije spašavanja e, i e, traženja na Sredozemnom moru, putnički brodovi i dobrovoljne organizacije mogu e, im u tome pripomoći, ali glavna odgovornost se mora snositi negdje drugdje. Vrlo je važno da postoji bolja suradnja sa zemljama iz kojeg pristižu e, migranti i izbjeglice i sa državama kroz koje prolazi. A isto tako bi bilo dobro da više koristimo iskustvo Europske agencije za e, pomorsku sigurnost. Izbjeglička kriza predstavlja šansu nekima um, krijumčarima ljudima da se bave vrlo unosnim poslom i zbog toga je potrebno naći neko rješenje za to. To je nešto što bi trebalo biti zajednički prioritet Europske unije. Ja osobno smatram da bi eh, do, mogli prekinuti taj vrlo unosni posao krijumčara ljudima tako da pružimo tim tražiteljima zila eh, sigurne i legalne puteve ka Europi. Želim zahvaliti svim izvjestajem sjedin na njihovoj pomoći i na konstruktivnoj suradnji. I mislim da zajedno možemo izraditi mišljenje koje će biti korisno odboru Libe u njihovom radu na izradi vlastitog izvješća o ovoj temi. Hvala vam. Hvala lijepa. Ovime smo završili sa popisom govornika. Dakle, prijavamo danje govornike. Luis Pascal je prvi govornik. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala lijepa i e, gospođi izvjestiteljici na njenom pristupu, pristupu od samog početka pa sve sada do samog kraja. Ona se uspjela odupreti svim iskušenjima i doista se dobro ograničila samo na ovu temu koja je vrlo osjetljiva. mi bismo razumjeli da je ona malo posustala, ali ne, ona je doista vrlo dobro surađivala s u Sjeni i sada imamo ovaj, ovaj nacrt mišljenja pred nama. u kojima stoji dosta toga što možemo zastupiti i što možemo i e, dobru savjest predati odboru Libe. Rekla, rekao bih da doista nije mogla raditi bolje. Ona je se dobro osvrnula na sve zahtjeve izvjestitelja u sjeni i to tu vidimo i pronalazimo u ovom tekstu. To nije jednostavno iz toga. Moram reći da je izvjestiteljica imala doista vrlo pametan i osjetljiv pristup. Postigli smo 15 kompromisa, oni su sastavni dio ovog mišljenja i oni održavaju solidarnost i odgovornost na dobar, na, dobar način, da se možemo dakle, kao europljani s tim identificirati uzevši u obzir ovu e, dramatičnu situaciju s kojom smo suočeni. Prije svega smo se koncentrirali na naše e, zadaće i nismo išli dalje od toga. Kako je izvesteljica i rekla, prije svega smo se odločili na naše nadležnosti na području prometa. Isto tako smo upitali ove voditelje putničkih brodova vezano uz to kako im se nadoknađuju troškovi za izvršavanje aktivnosti traženja i spašavanja. Oni su nam rekli da im se to e, na dobar način vraća. Stoga mislim da e, to ne bismo trebali mijenjati, ali mislim da je dobra ova ideja da se tu uključi Europska agencija za pomorsku sigurnost. Ali ako joj se povjeri ova dodatna zadaća, onda bi trebala dobiti i dodatna sredstva. Mislim da bi to bio, bila dobra platforma za daljnje pregovore. To je to, gospodine predsjedniče. Želim e, dalje dobar uspjeh izvjestiteljici. Mi smo vrlo zadovoljni sa kompromisom kojeg smo do sad postigli i u tom smislu nećemo imati nikakvu poteškoću u tome da podržimo ovo mišljenje kada dođe trenutak glasanja. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Miltijadis Kirkos. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Dragi kolege, ova izbjeglička kriza ima daleko sežne posljedice na pomorski promet želim zahvaliti gospođi izvjestiteljici. Mi smo surađivali na vrlo dobar način, a isto tako želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni na kompromisnim amandmanima. Socijaldemokrati će podržati ove kompromisne amandmane sutra. U kompromisnim amandmanima spominjamo poteškoće koje ova kriza e, prouzročuje na području prometa. Isto tako spominjamo e, trgovačke flote i posade brodova koji sudjeluju u aktivnostima spašavanjima te predlažemo mjere kako bismo, kako bismo rasteretili te putničke i teretne brodove, e, a odgovornost treba preuzeti e, Europska komisija države članice, oni koji bi trebali snositi glavnu dio odgovornosti. E, naravno, s ovima ne želimo ukloniti obavezu brodova koje plove pod zastavama državama članicama za provođenjem aktivnosti spašavanja i potrage brodovi pomažu e, izbjeglicama, a kada to čine, onda ih države članice za to ne bi trebali e, kažnjavati. Trebali bismo možda revidirati direktivu 2001 kroz 91. Moramo moći upravljati cijelim tokom migranata kako bismo pomogli flotama da snose taj teret. Dakle, moramo surađivati sa državama na jugu i na istoku zemlja i trebali bismo imati legalne, sigurne načine na koje izbjeglice mogu pristići u Europsku uniju. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći je Duža Tomašić. Hvala lijepa. Pozdravljam izvjestiteljicu, te kolegice i kolege izvjestitelje u Sjeni. Također koristim ovu priliku da u ime ECR grupe izrazim podršku većini kompromisnih amandmana. Drago mi je da smo uspjeli pronaći suglasnost vezano za ovu osjetljivu temu u okvirima kompetencije Odbora za transport i turizam. Trgovački brodovi su zakonom obavezni da pomognu u havari na moru. Obvezuje ih konvencija Ujedinjenih naroda Zakon na moru iz 1982. godine. Amandmani koje sam predložila reflektiraju sadašnju situaciju trgovačkih brodova koji ne dobivaju nadoknadu za sudjelovanje u spašavanju na moru. Upravo suprotno, ostvaruju financijski gubitak jer kasno je sa dostavom ljudi i robe. U tom slučaju važno je naglasiti da ovo nije prijedlog da se automatski uspostavi sustav plaćanja, nego samo podsjetnik da trgovački brodovi koji se zaustave da pomognu i sudjeluju u SAR operaciji u većini slučajeva budu u financijskom gubitku. Stoga držim da će se lakše odlučiti da se uključe u čin spašavanja znajući da će biti obeštećeni u slučaju financijskog gubitka. Još jedna važna stvar koju treba imati na umu je da trgovački brodovi riskiraju gubitak certifikata za javni prijevoz jer puno puta prevoze više putnika nego što je dopušteno. Hvala lijepa. Danke sehr, die Übersetzung Hvala lijepa, prijevod traje uvijek eh, malo duže zbog toga ova stanka. Sljedeći je gospodin Ignacio Fari. <clears throat> Obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Antes de mais, gostaria de, de agradecer Zahvaljujem. Ja također želim pozdraviti sjajan rad kojeg je obavila izvjestiteljica kao i svi izvjestitelji u sjeni. Ovaj pristup je bio uključiv pristup i od strane izvjestiteljice i izvjestitelja u sjeni Izvjestiteljica je uzela u obzir mišljenja različitih e, klubova zastupnika, što je već samo po sebi mnogo, a to vidimo i u ovih 15 kompromisnih amandmana. Stoga joj se želim još jednom zahvaliti na uloženom trudu i radu. Što se tiče spašavanja na moru, to je zadatak koji je veoma težak, naročito za trgovačke brodove E, radi se o humanitarnom zadatku, ali istovremeno moramo uzeti u obzir da sve to ima utjecaj na trgovinu tih brodova. I mislim da se ne trebamo ograničiti samo na one amandmane koji su u našoj nadležnosti. Na to želim privući pozornost jer postoji određeni amandmani koji se više tiču odbora LIBE. E, naravno, odbor Liber će više o tome govoriti, ali mislim da mi trebamo ukazati na to da je potrebno zajemčiti dodatna financijska sredstva svima onima koji sudjeluju u ovim operacijama spašavanja i kao što je gospodin De Pasqual rekao i gospođa Kelenen maločas vezano uz Europsku agenciju za sigurnost na moru. I ta agencija mora biti dovoljno uključena i mora imati određeni okvir koji će omogućiti da djeluje u ovom pitanju. Ne možemo prihvatiti da trgovački brodovi zamjene druge brodove koji trebaju imati odgovornost e, za traženje spašavanja na moru. Naravno, trgovački brodovi moraju pomoći e, ljudima kojima je pomoć potrebna. To je njihova moralna obveza, ali ne mogu preuzeti posao drugih. Stoga također trebamo raditi i na e, tome da se izbjegnu bilo kakvi rizici za osoblje koje se nalazi na brodovima. Danke sehr. Thank you very much and first I would like to thank the... Hvala. Ja se također želim zahvaliti izvjestiteljici na sjajnom radu na ovom dokumentu. Radi se o vrlo osjetljivom pitanju i ako pogledate različite amandmane, vidjet ćete da smo možda mogli otići u različitim smjerovima. Zahvaljujući izvjestiteljici, izvjestiteljima u sjeni, dobili smo dobro mišljenje koje su sredotočilo na pitanje prometa. Naravno, postoje i neki amandmani koje nas navode da se bavimo i pitanjem Frontexa i drugim, ali to su stvari koje trebamo ostaviti odboru Libe već će biti dosta teško pronaći zajedničko stajalište o ovim amandmanima za koje smo mi nadležni, tako da mislim da ne trebamo zadirati u druge. Kada pogledate amandmane, naročito kompromisne amandmane, možete zaključiti da smo obavili dobar posao, da tome se želim zahvaliti izvjestiteljici i mislim da sada ovaj dokument kojeg imamo pred nama se usredotočava na pitanja prometa i mislimo da je to dobro i da će to pomoći daljnjem radu odbora LIBE. E, možemo raspravljati o izbjeglicama, ulozi e, Frontexa, ali to su sve pitanja koje trebamo ostaviti za Libe. Hvala lijepa. Sada Marie Oui, merci, monsieur. Da, hvala gospodine predsjedavajući. Da, slažem se e, s vama. Ovo je već dosta komplicirano i dolazi do preklapanja nadležnosti sa odborom LIBE, ali i mi moramo govoriti o određenim pitanjima vezanim uz migracijske politike, jer bez obzira da to radimo li u odboru LIBE ili smo možda u našim e, zemljama, mnogo ljudi je zaprepašteno činjenicom da svi ti migranti e, gube život e, na Mediteranu, ali isto tako ima ih sve više i više koji e, riskiraju svoj život kako bi došli do Europe. E, mi znamo da ovdje sada govorimo o ljudskim životima, tako da možda jedini, jedina najbolji e, način je onaj koji primjenjuje Australija od 2013. E, godine. Mi vrlo dobro znamo da u Europi imamo Mare Nostrum i Triton. S jedne strane imamo nula umrlih u Australiji, a s druge strane više od 3000 umrlih dakle, u sredozemlju. E, što znači da e, učinak e, odvraćajući učinak dobro funkcionira. Što se tiče operacije spašavanja na moru, to spada u E, pravo mora, tu imamo i konvencije koje su na snazi, ali danas smo suočeni s jednom izvanrednom situacijom. S obzirom da imamo taj migracijski e, val, određene mjere se nameću same po sebi, ali moraju biti u skladu sa interesima tih ljudi koji pokušavaju e, doći do Europe. Mi ne možemo ishitreno donositi bilo kakve odluke zbog medijske pokrivenosti ove ili one teme. Kako bismo uspjeli riješiti ovu situaciju koja nas se svi tiče, mislim da trebamo tražiti od država članica e, da rade na medijskim kampanjama u kojima bi odvratili kandidate za imigraciju da e, uopće kreću na taj put. Oni moraju znati da e, kada kreću na takav put da će se suočiti sa mjerama kao na primjer mjere koje vladaju u Australiji, ali isto tako i drugim e, na drugim kontinentima. U Europi dolazi do suspendiranja e, mjera iz Schengena i istovremeno se nalaze u rukama trgovaca e, ljudima, krijumčara ljudima i suočit će se također i sa oštrim mjerama Europske unije. Naravno, ovo su sve mjere koje se ne tiču našeg odbora, ali mislim da trebamo imati dobru suradnju sa zemljama juga sredozemlja, naročito u okviru borbe protiv islamističkog terorizma. E, što se tiče e, brodovlasnika, ove mjere o kojima govorimo su mjere kojima u kojima želimo uzeti u obzir njihov e, rizik koji preuzimaju na sebe kao i financijske troškove ukoliko sudjeluju u ovim operacijama. Naš cilj je da naravno spriječimo sve te gubitke života u moru i to je ono što trebamo imati na umu u ovom dokumentu. Hvala lijepa, sada Alessander. Hvala, gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti izvjestiteljici na ovom radu i hvala što je u kompromisne amandmane uvrstila skoro sve ono što smo mi predložili. Vezano uz pitanje migracija, azila, to je povezano uz odbor Libe, ali velik dio ovog pitanja se tiče i E, prometa, e, bilo da se radi o e, zakonitom, nezakonitom prometu, riziku od utapanja i tako dalje. Također povezanost prometa pomorskog, željezničkog i tako dalje. Dakle, ovdje se sasvim jasno radi onim temama koje su u nadležnosti ovoga odbora. E, želim se zahvaliti gospođi Kilonen koja je prihvatila amandman 14 u kojem se govori o uspostavljanju koridora. E, mislim da sada idemo zaista u pravome smjeru i mislim da je ovo inovacija. Što se tiče brodovlasnika, slažem se da brodovlasnici moraju u nekim situacijama odustati od toga da pruže pomoć jer nis, ne spadaju u tu kategoriju brodova koji su zaduženi za to pitanje, te bi se to u nekim situacijama moglo smatrati i legitimnim. A također postoje i ribarski brodovi koji su e, odbili E, objaviti svoju poziciju na Mediteranu kako ne bi bili skrenuti s putanje. Ja sam također uložila i amandman peti kako bismo izmijenili određene stvari. Komisija bi trebala zajamčiti da trgovački brodovi nemaju obvezu pružanja pomoći jer nisu obučeni za to, ali postoji naravno obveza e, pružanja pomoći u slučaju zaista situaciju kada su ljudi u opasnosti, ali također uzimajući u obzir i rizike e, koji postoje, postoji rizik e, e, tapanja i tako dalje. Naravno, države članice su te koje će morati djelovati, a nije samo, nisu samo trgovački brodovi ti koji moraju preuzeti cijelu odgovornost. Hvala lijepa, sada još jednom izvjestiteljica. Arvoisa puheenjohtaja, <clears throat> hyvät kollegat. Hvala. Dragi kolege, ne želim oduzimati više vremena, želim se svima zahvaliti na sjajnoj suradnji. Mislim da je ovo mišljenje odrađeno zajedničkim naporima, te vam se svima još jednom želim zahvaliti na potpori i sigurno sam da ćemo moći napredovati na ovom pitanju. Hvala lijepa. Sutra ćemo ovome glasati od 9 sati pa nadalje. Onda možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, to je paket o vizama, e, vize za privremeni boravak i zakon unije o vizama. E, gospodin Will Haley je izvjestitelj dajem mu riječ. Hvala. Najprije se želim zahvaliti ovom odboru koji mi je pružio priliku da radim na ovom dosjeu. Već pola godine radim na ovom dosjeu zajedno sa drugim kolegama i mislim da smo bili produktivni. Surađivali smo sa raznim kolegama iz različitih klubova zastupnika i 15 puta smo se sastali bilateralno ili u drugim oblicima. Organizirali smo i skupine, organizirali smo i skupinu zaduženu za turizam i tako dalje. Dakle, u posljednjih šest mjeseci smo veoma naporno radili kako bismo sada došli do ovog dokumenta kojim će se glasovati sutra. Imao sam priliku i razgovarati sa drugim kolegama koje ovo pitanje zanima. Razgovarao sam sa nadležnim osobama iz ovog područja, a postoji i studija Europske komisije u kojoj stoji da izvješće vezano uz sadašnji šengenski režim i izdavanje viza je takvo da 6,6 miliona turista je izgubljeno. To su turisti iz Brazila i iz Afrike Bliskog istoka, odnosno trećih zemalja. 6,1 milijun turista koji jednostavno ne mogu dolaziti kao turisti u Europsku uniju zbog preoštrih propisa. Komisija je rekla da u posljednjih nekoliko godina 130 milijardi ...130 izgubit ćemo možemo ostvariti 130 milijardi eura u narednih pet godina ako olakšamo propise vezane uz vize. Na taj način ćemo olakšati turistima e, koji dolaze iz trećih zemalja u Europsku uniju. E, to će nam pomoći e, sa svih aspekata i gospodarskog aspekta, turističkog aspekta i tako dalje. Dakle, u našem interesu je da ovaj prijedlog bude prihvaćen. odbor Libe će se e, pozabaviti ovim pitanjem iz jednog drugog aspekta i ja se nadam da ćemo ih uspjeti uvjeriti u utemeljenost ovog predloga. Počnemo od samog početka. Zakonik o vizama, tu smo imali više prijedloga različitih e, klubova i postoje različiti dijelovi dokumenta koje su kolege htjele izmijeniti. Mi smo na kraju uspjeli doći do kompromisa. Nakon sastanka izvjestitelja u Sjeni koji se održao prošlog tjedna, mislim da sada možemo reći da smo se dogovorili sa osnovnim klubovima zastupnika. Odbor Libe je dao određene predloge, zaista sa kolegama iz odbora TRAN, među kojima je bila i kolegica Ines i dobili smo prvi kompromis vezano uz uvodnu izjavu 10, 1, 2 i 18. To su amandmani koji će zanimati ljude koji se zaista bave ovom temom. Kroz kompromisne predloge, odnosno amandmane, ćemo pokušati smanjiti vrijeme čekanja na vizu sa dakle 12 do 18 mjeseci načelno, a sada bismo predložili da ne postoji obveza imanja dvije vize, već samo jedne. To bi sve trebalo pojednostavniti samu proceduru bez izlaganja dodatnim rizicima. Tražitelj vize je osoba koja nam je već dala prethodno podatke, te ćemo moći znači odgovarali e, svim kriterijima za dobivanje takve vize. Još jedan amandman koji smo predložili je taj da se e, ugledamo na primjere koji postoje u e, drugim zemljama izvan Europske unije. Zato se želim zahvaliti izvjestitelju e, u Sjeni iz Pučana koji je govorio o predavanju zahtjeva putem interneta. Postoje naravno tehnička pitanja koja moramo razmotriti kako bi to zaista moglo biti funkcionirajuće, ali to je predstavljeno kao jedna od mogućnosti. To je nešto što smo mi naravno uvrstili u ovaj novi prijedlog. Po tom pitanju nemamo toliko iskustva u EU, ali tu je zato imamo i treći kompromisni amandman e, Pučana u odnosu na amandmane 1437. Dakle, postoji mogućnost korištenja ovakvog sustava i to besplatno trebamo vidjeti na koji način bi to funkcioniralo, da li bi bilo prihvatljivo ili ne, možemo pronaći kompromis što se toga tiče. A e, ja bih vam bio zahvalan ako bi se mogli podržati ovo e, ovaj naš prijedlog da se povećaju rokovi za dobivanje e, vize za privremeni boravak. E, vrijednost ove vize je sada tri godine, mislimo da bi to trebalo produžiti na pet godina. Iz iskustva znamo da ako povećamo to trajanje vize za zemlje iz trećih zemalja koji dolaze iz poslovnih razloga u Europu je nešto što je korisno za gospodarstvo A istovremeno komisija je ta koja će utvrditi vrijeme trajanja, dakle tri godine minimum, pet godina maksimum. Mi bismo rekli minimum pet godina, mi predlažemo minimum pet godina, a maksimum deset godina. To je dakle za ovu vizu sa višestrukim ulaskom. Tu ne postoji neki poseban rizik jer ćemo prethodno identificirati tražitelja vize, dakle osobu koja podnosi zahtjev za vizom i znamo da se ne izlažemo nekom posebnom riziku ako toj osobi odobrimo e, vizu sa višestrukim ulaskom. Naravno, postoje zahtjevi i za nekim oštrim pravilima, meni je jasno zbog čega su dati ti zahtjevi, ali e, i razgovarao sam sa svima, no međutim mi ne možemo prihvatiti sve prijedloge, mi ćemo razgovarati evo danas o tom pitanju, a sutra ćemo glasovati. A na kraju još se želim zahvaliti kolegici Bilbao na njezinim prijedlozima amandmana koji su zaista bili dragocjeni. Dakle, toliko o ovom prvom dijelu. A što se tiče viza za privremeni boravak, 16 predloga amandmana smo dobili. Još jednom se želim zahvaliti na suradnji. Moram vas prekinuti jer povjerenica dolazi u pet sati. Molim vas zaista da malo skratite i e, imamo također i osobe koji žele govoriti. Gospodine predsjedavajući, mi smo šest e, mjeseci radili na ovome kako bismo dobili pola sata. Meni je jako žao što smo kasnili sa prethodnim točkama dnevnog reda, ali valjda ćete mi dozvoliti barem minutu još za drugi paket ovog dokumenta, jer inače zastupnici neće znati o čemu trebaju glasovati sutra. Mogno za Turing vizo. Dakle, što se drugog dijela ovog paketa tiče, tu se radi o turističkim vizama barem tako se, naziv, se zove ove vize za privremeni boravak, dakle tu se radi o novoj vrsti vize koje bi omogućile da se ode na više različitih mjesta mimo e, mjesta prebivalište boravka. Dakle, mislim da bismo mogli to usvojiti i prihvatiti. Tu se govorilo o profesionalcima cirkusa, o e, umjetnicima, i tako dalje. Dakle, razgovarao sam s kolegama, mislim, nadam se da će kolege iz odbora za građanske slobode, odbora Libe, moći prihvatiti na to. Dakle, hvala vam na vašem strpljenju. Imao sam 8 minuta da vam ovo izložim. Dakle, hvala svim kolegama. Ne radilo se o tome, trebalo je vam još jedna minuta, ne radilo se o tome da sam općenito tražio samo za kratak prikaz, zato što nam dolazi povjerenica. Gospodin Deli sljedeći govornik. Uh, thank you, chair. Basically, uh, Hvala predsjedavajući. Biti u ime kolege Klaudija Montera zamoljen sam da pročitam njen doprinos iz redova pučan s obzirom da ona izvjestiteljica u sjeni. Dakle, dopustim najprije da čestitam svim kolegama na uloženom trudu i obavljenom poslu. Imamo dva dokumenta od iznimne kakvoće koji će s jedne strane pojednostaviti i modernizirati e, pravila dodjeljivanja vize i s druge strane olakšati e, ulozak putovanja e, po Europi za prihvatljive zahtjeve. Dakle, imamo 43 amandmana ukupno i dva kompromisa što se tiče ove E, o pitanja viza. Dakle, prvenstveno se radi o pojednostavljenju e, procedure za vize, što može biti od pomoći za e, posadu i druge ljude koji redovito putuju u Europu. Drugo, tu se radi o olakšanju dodjele vize pri, posredstvom elektronskog načina pred, predpisivanja Također želim naglasiti potrebu da Europska komisija izradi jedinstvenu internet stranicu za e, traženje e, online obrazaca za dodjelu vize. Većina naših, e, većina zemalja ima takav sustav, dakle mi kaskamo već za tim. Što se tiče nove e, nove vrste vize, vize za privremeni boravak, imamo 60 amandmana. Ovo služi za studente, istraživače, umirovljenike i istraživače i tako dalje koji žele boraviti e, više od godinu dana u, Europs, Schengen području. Nadležna država odlučivać e, koja će biti, država koja će biti nadležna jest ona država koja će biti prva država prebivališta za tražitelja e, vize. Ovo je inovativan instrument koji treba podržati naš odbor jer će privući veći broj turista koji će putovati po Schengen području. Hvala na evo, <laughs> pruženoj mogućnosti. Hvala. Hvala sljedeća Jackie Foster. Hvala, evo. Sam imam nekoliko komentara od Dana Daltona koji nije mogao biti tu. Dakle, zahvaljuje se izvjestelju i kolegama izvjestljima u Sjeni. Dakle, ovo je stave KR, naravno. E, uveliko pozdravlja prijedlog za šengensko područje za dakle sve jedinstveno šengensko područje za vize koje se bavi dakle obrazcima odnosno traženjem vize i tako dalje. Pozdravlja također ovaj kompromis ova dva predloga za predbilježbu za tražitelje viza za to podržava dakle ima određene određena pitanja koja se sigurnosti kada se radi o dosjeu za vizu za privremeni boravak. Jer eh, još uvijek eh, vjerujemo da ljudi moraju pružiti dokaz da mogu zadovoljavati svoje pokriti svoje financijski pokriti svoje potrebe dok su tu. Dakle, to je nešto što izaziva veliko opterećenje, dakle, ta provjera za konzularno predstavništvo. Zatim, e, zavrnuti smo za skraćenje vremena dato za e, studiju zahtjeva. Ne mislimo da je to realistično i bojim se da bi to izazvalo dodatne probleme državama članicama, odnosno konzularnim predstavništvima koja neće moći pravovremeno time se baviti. Dakle, sve o svemu hvala najljepša na ome i sutra ćemo glasati na tu temu. Hvala i za skundu Gracias, presidente. De... Hvala, predsjedniče. Evo, bit ću kratka. Želim zahvaliti izvjestitelju za ovo mišljenje. Hvala mu na trudu i radu. Ciljevi ovog rada su jasni, slažemo se s glavnim elementima. O tome smo razgovarali već prošlog tjedna, govorili smo o kompromisima koji se tiču amandmana. Slažemo se sa online platformom za vizopremljeni boravak Tu se radi o jako važnom instrumentu. No, postoje problemi jamstva kada se radi o osiguranju, o eventualnim zdravstvenim problemima ili drugim problemima koji, koji bi mogu doći i koji mogu biti žrtve te, te osobe. Dakle, ovdje se radi o jako važnim stvarima, a to su biti vjerojatno najvažnije stvari među onima kojima smo se bavili. Sorry. Thank you. Eh, gracias, presidente. Yo solamente para... Hvala predsjedniče. Evo, samo se želim zahvaliti izvjestitelju na uloženom trudu, odlično obavljenom poslu, te na predlozima koji su doista ohrabrujući kada se radi o tome što je za napraviti kako bi se poboljšao sustav viza i kako on više ne predstavljao prepreku za turiste, studente, predavače, kao što je to već rečeno, e, umjetnike i druge. Želim samo reći da ću povući svoj amandman 22. o 18-mjesečnom roku, s obzirom da je to već riješna stvar. Dakle, povlačim evo, ovaj amandman 22. Hvala lijepa. Sada Marie-Christine Merci, monsieur le Président. Hvala, predsjedniče. Mislim da u ovom trenutku kada imamo problema s ovom migracijskom eh, navalom svih strana, ovo nije pravi trenutak za ovako izvješće, jer evo mi eh, analiziramo prijedlog komisije gdje se radi o uspostavi nove vrste vize, gdje se omogućava strancima da skreću u svim zemljama godinu ili dvije u svim zemljama šengenskog područja. A evo vidimo kakav je fijasko bio u šengenski fijasko glede imigracijske politike, a to bi nas trebalo navesti da razmišljamo o mogućnosti da eh, ograničimo e, slobodu kretanja e, u ovom prostoru. Ja mislim da bi trebalo vraćati, vratiti e, nacionalne granice sve dok migracija, migracijski tokovi iz Eh, istoka i Afrike ne budu pod kontrolom, ako je to i kako moguće. Jer pod izlikom da privla, želimo privući više bogatih stranaca u Europu, izgleda da je Europska komisija u biti našla način kako pojačati svoje oblasti i to u oblasti koja je jako sjetljiva, jako eh, strateški značajna glede samih zemalja. Mislim da suverenitet eh, nacionalnih država i dalje izložena napadu europskih institucija. Da li je cilj doista toliko jasan, dakle učiniti e, unutarnje granice država u potpunosti nefunkcionalnim u Schengen području i izbrisati nacionalne strukture, a sve u korist supranacionalnih, nadnacionalnih struktura, a koje u biti europljani sve manje i manje žele. Eto, dakle, ovo su neki od razloga iz kojih se e, suprotstavljam na stvaranju nove vize u šengenskom području. Europski parlament bi trebao blokirati ovu inicijativu Evo, završavam. Dakle, ako ovo bude e, usvojeno, komisija neće ići dalje, opet će ići sve dalje i dalje i sve će više i više otimati ovlasti, nacionalne ovlasti e, državama unutar e, Europske unije. Hvala sada Tobijas Mulincega, komisije i molim vas isto tako da budete kratki. Ja, ich werde, ich werde mich kurz halten. Ähm, thank you, thank you very much to the rapporteur and the other members for the work and the support Najviše hvala na radu e, i hvala na podršci i radu komisije. E, ima veliki broj dodatnih olakšanja koji ćemo predložiti i dobrano analizirati. Neki predlozi su doista zanimljivi. Moramo postarati da imamo na umu činjenicu da sve ovo naravno neće biti odobreno od vijeća, dakle trebamo bolje uravnotežiti stvari i prije rasprave i tijekom rasprave s vijećem. Što se tiče vize za privremeni boravak. Pozdravljamo podršku ovog odbora. Dakle, tu se prvenstveno radi o gospodarskom utjecaju na turizam i ne smijemo zaboraviti taj aspekt kada budemo o tome raspravljali na odboru za građanske slobode, na odboru Libe, tako da treba se suzdrati da su više e, proširujemo sve primjene kako ne bi bilo doslovno nemoguće bilo kome da dobije e, da uživa u ovoj novoj vidi. Hvala i sada još jednom za kraj, gospodin izvjestitelj. E, gyorsan se tudom foglalni a vita. Hvala, evo zaključit ću. Brzo napravit ću na sažetak svega što je rečeno. Hvala vam na suradnji, na vašoj podršci. Nadam se da ćemo tijekom glasanja sutra moći e, se zalagati na pitanjima koje se tiču prevoz, e, transporta, na odboru Libe su druga pitanja, druga stvar u pitanju. Samo želim privući vaš pozornost na neke stvari. Neki kolege su govorili o pritisku migranata koji vrše pritisak na nas sve, ali trebate znati da nema apsolutno nikakve veze između te dvije stvari. Molim vas, hvala vam da o tome ne govorite, jer kasnije dolazi do pometnje u parlamentu. Znate, ja sam Mađar. Kod nas u Mađarskoj Dakle, imali smo najveći broj prolaza i na 10 km od mene došlo je više stotinu tisuća osoba, a nitko od tih ljudi nije tražio nikakvu vizu. Dakle, to nema nikakve veze. Pitanje viza i vizna politika, vizni režim i situacija političkih izbjeglica i migranata nemaju nikakve veze. Dakle, u svakom slučaju najviše hvala kolegama iz e, odbora i hvala vam e, na vašoj podršci sutra tijekom glasanja. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa. Sutra nam predstavljaju dakle glasanje u 9 sati. A sada nastavljamo sa sastankom koordinatora i htio bih zamoliti one koji ne mogu sudjelovati na tom sastanku da napuste rana.